Dobar dan, hvala vam što ste nam se pridružili. E, zahvaljujem na sudjelovanju onima koji su ovdje u dvorani i onima koji su prisutni u sklopu virtualnog sastanka e, zajedničke parlamentarne skupine za kontrolu rada Europola. Dakle, Europske agencije za provedbu zakona. Obično e, provodimo zajedničke aktivnosti u odnosu na agencije Europske unije i e, te aktivnosti su nešto u čemu sudjeluju zastupnici Europskog parlamenta i zastupnici država članica. Dakle, dobrodošli. E, drago mi je što nam ste se pridružili na današnjem sastanku i sutrašnjem, jer ovaj sastanak zajedničke parlamentarne skupine traje dva dana. Hvala vam što sudjelujete na ovom sastanku koji će nam omogućiti da e, obavimo svoju dužnost kontrole rada Europola. Kao i obično, e, Iznimno je e, važno djelovati e, na vrijeme, a posebno u vidu činjenice da po prvi puta imamo ovaj sastanak u virtualnom e, obliku. Riječ je o komunikaciji online preko granica, E, na nadnacionalnoj razini i uključeni su i eurozastupnici i e, parlamentarci nacionalnih parlamenta, tako da imamo sastanak uz pomoć e, tehničkih naprednih oblika komunikacije, a pritom trebamo voditi računa i o tehničkim aspektima uzimanja riječi E, javljanja za riječ, e, uzimanja mikrofona i e, sada naglasak trebamo staviti na dnevni red jer na dnevnom redu ima jako puno točaka kojima ćemo se morati pozabaviti. Zadatak neće biti lagan, ali unaprijed vam zahvaljujem na razumijevanju i strpljenju. Vjerujem da ćete pokazati veliko razumijevanje i što se tiče eventualnih tehničkih poteškoća s kojima ćemo se suočiti, a to je uobičajeno u ovakvom načinu rada. Dakle, ovo će svakako biti zahtjevan posao i e, zahvaljujem vam na angažmanu unaprijed. E, počinjemo sa sastankom. Sada je dva sata popodne. E, želio bih sada izraziti dobrodošlicu gospođi Susan Mitang koja je supredjeteljica ovog odbora i voditeljica e, delegacije Njemačkog parlamenta e, pri ovom odboru. E, dobrodošli. Isto tako pozdravljam gospodina Borisa Pistoriosa koji je supredsjedatelj ovog odbora i e, na čelu je e, njemačke parlamentarne delegacije pri ovom odboru, istodobno ministar unutarnjih poslova Donje Saske. S nama je također i gospodin Nikša Vukas, predsjednik e, odbora e, domaće politike nacionalne sigurnosti, voditelj hrvatske delegacije pri ovom e, odboru koji ovdje nastupa u ime rotirajućeg predsjedništva koje je Hrvatska obnašala u prethodnih pola godine. Izražavam vam dobrodošlicu na ovom sedmom sastanku ovog odbora. U međuvremenu je došlo do stanke u radu, a zbog izvanrednih okolnosti povezanih s pandemijom covid -a. Međutim, ponovno smo se e, našli i organizirali ovaj sastanak E, i u to su uloženi ogromni napori i e, na nacionalnoj razini jer sudjeluje 75 predstavnika nacionalnih parlamenta koji predstavljaju svih 27 država članica. 37 različitih parlamentarnih domova je zastupljeno na ovom sastanku jer postoje i jednodomni i dvodomni sustavi u pojedinim državama članicama, tako da ovdje imamo predstavnike 37 parlamentarnih domova. E, na današnjem sastanku osvrnut ćemo se na aktivnosti u proteklim mjesecima, govorit ćemo o prestojećim izazovima, a istodobno ćemo posebnu pozornost posvetiti e, krajnjem desnom ekstremizmu i e, terorizmu. E, govorit ćemo o potpori Europola nacionalnim državama. Njihova potpora iznimno je važna jer omogućuje državama članicama da unaprijede borbu protiv e, svih oblika teškog ozbiljnog kriminala i e, terorizma te ugroza koje postoje sa prekograničnim elementom i utječu na različite države članice i naše zajedničke interese u sklopu europskih politika. Europa sve više postaje e, centar za razmjenu informacija, posebno kada je riječ o zahtjevnim vremenima i upravo zato je naš nadzor, odnosno kontrola, iznimno važna. E, komisija priprema e, zakonodavni prijedlog kojim će izmijeniti mandat Europola. naša rasprava može nam pomoći da utvrdimo u kojim područjima te prilagodbe i izmjene bi bile logične. E, što se tiče izmjena mandata koji je definiran člankom 88. ugovora o Europskoj uniji. Dakle, ja sam uvjeren e, da će naši razgovori i razmjena mišljenja biti korisni e, što se tiče našeg doprinosa ovom prijedlogu za izmjene i dopune. Predlažem da E, usvojimo e, dnevni red, pozdravio bih e, i Katrin de Bolle, izvršnu ravnateljicu Europola, a isto tako gospodina Vojčeka Vjevorovskog koji je europski nadzornik za zaštitu podataka jer ćemo danas govoriti i o borbi protiv terorizma. A sutra ćemo imati i važne govornike E, koji će održati uvodna izlaganja. Nije doduše sigurno da će na početku, kao što je najavljeno, biti prisutan gospodin Horst Seehofer, njemački ministar unutarnjih poslova, a isto tako e, bit će nazočna i gospođa Ilva Johansson, povjerenica za unutarnje poslove. E, imat ćemo također goste koji će sudjelovati u skladu sa člankom drugim stavkom trećim poslovnika e, na kojem se temelji rad ovog odbora. E, održat ćemo jednu razmjenu gledišta isto tako što se tiče onoga što je obuhvaćeno dnevnim redom i u pogledu izazova koji nam predstoje s obzirom na Brexit. E, govorit ćemo o izazovima koji su pred nama u tom kontekstu. A sada bih e, nakratko prepustio riječ našim supredsjedateljima. Gospođi Suzane Mitak i gospodinu Borisu Pistoriusu. E, gospođo Mitak, možete li preuzeti riječ i nešto reći u ime njemačkog predsjedništva? Da, hvala vam lijepa. Zahvaljujem svim kolegama koji ovdje predstavljaju nacionalne parlamente. E, isto tako pozdravljam eurozastupnike, gospodine Lopez Aguilar. E, željela bih e, vas sve pozdraviti u ime e, Njemačkog parlamenta. Kao što je spomenuto, ovo je doista posebna sjednica, poseban sastanak, budući da se odvija u virtualnom obliku. Nažalost, zbog covid ne postoji neka druga mogućnost. E, srećom postoji ipak ova mogućnost, ali unatoč tome bilo bi nam jako drago ako bismo mogli održati fizički sastanak e, i sresti se s vama u Briselu. Poštovane kolegice i kolege, naše djelovanje u ovom zajedničkom odboru za Europol iznimno je važno što se tiče parlamentarnog nadzora i kontrole. To međutim zahtjeva i veću potporu u Europskoj uniji. Kao predstavnici nacionalnih parlamenta država članica i Europskog parlamenta a i kao odbor za kontrolu Europola e, naš je zadatak zajednički provoditi ovu dužnost nadzora i kontrole. A to obuhvaća i prekograničnu suradnju e, policije i e, a policijska suradnja jedan je od bitnih elemenata demokracije i bitan element temeljnih vrijednosti ugovora Europske unije i članka drugog. Drage kolegice i kolege, E, pred nama je dosta toga u sklopu ove digitalne sjednice. Između ostalog, e, izazovi e, koji su pred tijelima za provedbu zakona, a u svjetlu COVID-19 i rasta kriminala na razini Europske unije, a posebno s obzirom na organizirani kriminal, kibernetički kriminal, gospodarski kriminal, E, kibernetički kriminal, pranje novca, e, e, zlostavljanje djece, trgovinu ljudima i tako dalje. Sve to zahtjeva odgovarajuće resurse za Europol. Potrebno je odgovarajuće razviti informatičku tehnologiju, pružiti potporu državama članicama i njihovim tijelima kako bi pravodobno ustanovili područje na kojima je potrebno djelovati. Naš mandat bi se trebao još i proširiti, ali to zahtjeva e, velik E, savladavanje velikih izazova. E, moramo osigurati odgovarajuće resurse e, srednjoročno gledano. Poštovane kolegice i kolege, s velikim nestrpljenjem iščekujem vaše doprinose po pojedinim točkama dnevnog reda. Svime želim uspješnu digitalnu konferenciju, stabilnu komunikaciju i konstruktivnu raspravu i kvalitetne rezultate. A sada prepuštam riječ kolegi e, Borisu Pistoriusu. Izvolite. Hvala lijepa, poštovane kolegice i kolege i gospodine Aguilar. E, pozdravljam e, sve vas. Iznimno mi je drago što Danas imamo priliku razgovarati, iako bi nam bilo puno draže kada bi to bilo moguće ostvariti onako kako smo to radili ranije. U svakom slučaju pridružujem se kolegici i zahvaljujem na velikom trudu koji ste uložili kako bi se organizirao ovaj virtualni sastanak. E, tradicionalno njemačko predsjedništvo u ovom segmentu ima sudjelovanje e, njemačkog Bundestaga, a isto tako e, njemačkog Bundesrata, dakle gornjeg doma u kojem su predstavnici 16 saveznih njemačkih država. E, ja sam član Bundesrata e, kao predstavnik Donje Saske i oni su me imenovali da budem predstavnik pri ovom odboru. E, prednost se sastoji u tome što se mogu osloniti na svoja iskustva iz rada s policijom. E, sigurno znate da od drugog svjetskog rata e, nadležnosti za provedbu zakona potpadaju pod e, savezne države i aspekti policijske suradnje potpadaju pod savezne države. No, e, kriminal ne poznaje granice ni među saveznim njemačkim državama, a niti među državama članicama Europske unije. I upravo zato postoji velika potreba za prekograničnim usuglašavanjem i suradnjom i tu postoji dvostruka perspektiva. E, međutim, moje iskustvo mi govori da postoji jedna kombinacija nadležnosti na licu mjesta i koordinacija na višoj razini, a sve to je preduvjet za e, uspješno i brzo djelovanje. E, posebno kada govorimo o radu policije, to onda ima posebno veliki značaj. E, jako je bitan e, pouzdan i siguran kontekst rada policije e, kada govorimo o velikim izazovima, a danas i sutra govorit ćemo o sadržajnim preduvjetima za uspješan rad policije. U proteklim godinama većinom smo govorili o poslovniku i drago mi je što ćemo sada napraviti korak prema naprijed. Drugo važno pitanje su financijski resursi. E, sigurno se svi slažemo oko e, toga da sigurnost ima određenu cijenu. Morat ćemo govoriti o različitim aspektima rada Europola. E, u radu je Europol također suočen sa izazovima koje nosi pandemija. Između ostalog, Drago mi je što ćemo govoriti o vrlo važnoj e, borbi protiv desnog terorizma i ekstremizma u Europi. To je tema koja je iznimno aktualna ne samo za Europol i za policijske snage naših država članica, nego općenito za politiku i za društva u Europi. E, njemačko predsjedništvo e, tome će posvetiti posebnu pozornost. Sa zanimanjem iščekujem sve e, doprinose u sklopu naše rasprave i zahvaljujem na pozornosti. Hvala lijepa e, gospođo Mitak, hvala lijepa gospodine e, Pistorius. Hvala vam na ovom obraćanju u ime njemačkog predsjedništva. E, kao prvo dopustite da kažem sada nekoliko riječi o rezultatu rasprave predsjedničke trojke koja je imala sastanak jutros. E, trojka se sastoji od hrvatskog, njemačkog i portugalskog predsjedništva, a donesena je odluka da se osnuje radna skupina o otvorenim pitanjima, a to je povezano i sa poslovnikom. E, tu postoje otvorena pitanja. Jedno od njih je imenovanje predstavnika ovog odbora u upravnom odboru Europola. A osim toga, e, e, Važna tema je i pitanje konsenzusa e, i rada radne skupine za iznalaženje odgovarajućih rješenja radne skupine. Radna skupina e, podnosit će izvješće o svom radu e, na e, sastanku trojke neposredno prije sljedećeg sastanka ovog odbora u sklopu predsjedavanja Portugala. Cilj rada ove radne skupine je pronaći rješenja za otvorena pitanja. To je povezano s odličnim radom u Danskoj Trojka daje prednost tome da se vodi rasprava o Europolu u ovom formatu i zapravo e, trenutačno nema alternative. I ako se slažete, kako je odlučeno na sastanku trojke, definiran je mandat rada ove radne skupine. Dobili ste e, dokument neposredno prije e, početka ovog sastanka do 12. E, listopada e, očekujemo e, vaše komentare koje treba dostaviti tajništvu ovog odbora. A sada prelazimo na sljedeću točku. Budući da je šesti sastanak ovog odbora bio otkazan, nismo htjeli u potpunosti prestati s radom i zato smo imali elektroničku razmjenu gledišta. Zahvaljujem svima koji su u tome sudjelovali i sada mi je e, drago što mogu dati e, riječ nakon što, sam, e, nakon što smo čuli ono što su imali za reći gospođa Mitak i gospodin Pistorius. Sada dajem riječ gospodinu Nikši Vukasu, predsjedniku odbora za nacionalnu politiku i nacionalnu sigurnost, voditelja hrvatske delegacije pri ovom odboru koji će nas informirati o razmjeni informacija do koje je došlo elektroničkim putem. Dakle, u naredne tri minute molio bih eh, da eh, nam se obrati gospodin Vukas. Izvolite. Gospodin Vukas. Are you there? Connected? Jeste li tu, jeste li na vezi? Gospodine Vukas. If you may connect. Molim vas da se spojite, ako možete. Any problem? Imamo li tehničkih problema? Molim vas da pritisnete speak button, gumb za uzimanje riječi, kako bismo vas mogli čuti i da vas vidimo. Molim vas samo da pritisnete gumb na platformi, na vašem uređaju. Molim vas. Is it connected? Yes, connected. Je li spojen? Predstavnici Europola. Zahvaljujem su Njemačkom Bundestagu i Bundestatu, Europskom parlamentu na organizaciji ovog videokonferencijskog sastanka i vjerujem da će sastanak biti uspješan i sadržajan. Također, zahvaljujem na prilici da izvijestim o ishodu elektroničke razmjene podataka provedene umjesto održavanja šestog sastanka zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola. Kao što vam je poznato, šesti sastanak ipsg a trebao se održati 22. i 23. ožujka 2020. u Zagrebu u okviru parlamentarne dimenzije hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Međutim, sastanak je odgođen 6. ožujka 2020. zbog izbijanja pandemije bolesti COVID-19, a budući da se situacija s covidom nije značajno izmijenila, te da je Zagreb 22. ožujka 2020. pogođen teškim potresom, sastanak je nažalost otkazan pismom supredsjedatelja od 26. svibnja 2020. u suglasnost predsjedajuće trojke. U pismu kojim je sastanak otkazan predložena je elektronička razmjena podataka između članova JPSG-a sa izvršnom direktoricom Europola gospođom Katarinom Debole, predsjednikom Upravnog odbora Europola, europskim nadzornikom za zaštitu podataka te predsjednikom Europolova odbora za suradnju, a doprinos su pozvani dostaviti i povjerenica Europske komisije za unutarnje poslove gospođa Ila Johansson te potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Elektronička razmjena podataka je provedena putem supredsjedatelja, a sva izvješća, doprinosi, pitanja članova ipsg a i odgovori e Europola dostavljane su članovima JPSG-a putem elektroničke pošte i objavljena na IPEX-u i web stranici parlamentarne dimenzije hrvatskog zasjedanja vijećem gdje su i sada dostupna. Dio dokumenata ne nalazi se na webu budući da su klasificirani određenim stupnjem tajnosti i ne mogu se javno objavljivati. Tijekom elektroničke razmjene podataka JPSG je od predsjednika Upravnog odbora Europola gospodina Andreja Linte zaprimio doprinos o aktivnostima Upravnog odbora u razdoblju od rujna 2019. do lipnja 2020. Zatim konsolidirano godišnje izvješće Europola za 2019. i konačnu verziju nacrta višegodišnjeg programskog dokumenta za razdoblje 2021. do 2023. Izvršna direktorica Europola gospođa Katarin Debole psg u dostavila je izvješće o aktivnostima Europola u razdoblju od rujna 2019. do lipnja 2020. Izvješće Europola za 2020. godinu po informacijama dobivenim od svake države članice sukladno članku 7 stavku 11 uredbe o Europolu, zatim doprinos na temu vanjskih odnosa Europola u razdoblju od rujna 2019. do lipnja 2020. te doprinos na temu Europolova inovacijskog laboratorija. Nadalje, europski nadzornik za zaštitu podataka gospodin Vojček Vijevorski dostavio je podatke o svojim aktivnostima i zapažanjima vezanim uz nadzor razmjene podataka u Europolu, posebice u odnosu na razmjenu podataka s trećim državama, a pisani doprinos na istu temu dostavio je predsjednik Europolova odbora za suradnju profesor François Pellegrini. Povjerenica Europske komisije za unutarnje poslove dostavila je EPSG u članak o ulozi Europola u borbi protiv kriminala i osnovnim smjernicama Komisije u području unutarnje sigurnosti. Europol je IPSG-u također dostavio izvješće o stanju i trendovima terorističkih aktivnosti TISET e za 2020. godinu, zatim izvješće nastavljeno poduzetni kriminalci, borba Europe protiv globalnih mreža financijskog i gospodarskog kriminala, te izvješće je nastavljeno počinitelji žrtve spolnog iskorištavanja djece putem interneta tijekom pandemije COVID-19 postupku elektroničke razmjene podataka aktivno su se pridružile izaslanstva u IPSG-u, svoje doprinose dostavili su Ciparsko izaslanstvo, Nizozemsko zaslanstvo te Rumunjsko izaslanstvo. Zahtjeve za pojašnjavanja dostavili su Ciparsko izaslanstvo i članovi izaslanstva Europskog parlamenta, a zastupnici u Europskom parlamentu gospodin Petrik Breyer i gospođa Katarina Činići uputili su i dodatna e, pisana pitanja Europolu. Povodom zahtjeva za pojašnjenje pitanja i doprinose zaslanstva, jedinstveno očitovanje EPSG-u e su dostavili Europol, Europski nadzornik za zaštitu podataka i predsjednik upravnog odbora Europola. Europol je ujedno dostavio odgovor na pitanja zastupnika Europskom parlamentu gospođe Činići i gospodina Brejera. Postupak elektroničke razmjene podataka zaključen je završetkom hrvatskog supresjedanja JPSG-om 30. lipnja 2020. Zaključno, zahvaljujem svima koji su sudjelovali u elektroničkoj razmjeni podataka te osigurali kontinuitet aktivnosti JPSG-a u ovoj jedinstvenoj situaciji koja je značajno otežala redovito funkcioniranje međuparlamentarne suradnje. Iskreno se radujem nastavku zajedničkog rada na uspostavljanju učinkovitog parlamentarnog nadzora nad Europolom kako bismo pružili dodatnu vrijednost radu agencije te uvećali stupanj odgovornosti Europola prema građanima EU. Hvala. Hvala vam, gospodine Vukas. Hvala vam na ovoj prezentaciji ove elektroničke razmjene A sada ako mi dopustite, možemo prijeći na naše goste i one će nam održati neke prezentacije. Tu je Katrin de Bol, izvršna ravnateljica Europola, te Vojček Vjervorovski, koji je europski nadzornik za zaštitu podataka. Dakle, riječ će biti o aktivnostima Europola od 3. do 9. mjeseca s posebnim osvrtom na krizu koju je uzrokovao COVID-19. Hvala vam što ste nam prije sastanka poslali svoje pisane doprinose. To je objavljeno na web stranici i sada ćemo zamoliti naše uzvanike da uzmu riječ i da nam održe svoje izlaganja. Lijepi pozdrav svima. Mislim da u sljedećih osam minuta prije svega možemo dati riječ e, gospođi De Bol, izvršnoj ravnateljici Europola, a nakon nje će riječ uzeti gospodin Vjevorovski koji je europski nadzornik za zaštitu podataka. Gospođo De Bol, izvolite. Imate riječ možete nam slobodno iznijeti svoja zapažanja. Hvala vam lijepo uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, uvaženi zastupnici iz nacionalnih parlamenta, gospodine Aguilar, gospođa Mitak, gospodine Pistorius, hvala vam što ste me pozvali na današnji sastanak kako bih sudjelovala na ovom e, sedmom sastanku zajedničke parlamentarne skupine za nadzor rada Europola. Dakle, ovo je sedmi put da se prvi put da se sastajemo nakon što je izbila pandemija i u ime Europola želim e, svima uputiti tople želje da svi članovi vaše obitelji, vaši suradnici budu dobrog zdravlja i drago mi je bilo čuti e, doprinos radu zajedničke parlamentarne skupine za vrijeme hrvatskog predsjedništva. Ja ću vam sada nešto reći o aktivnostima i radu Europola u razdoblju od ožujka do rujna s posebnim naglaskom na krizu koju je izazvala pandemija. Ova kriza je doista do sada nezabilježena i u Europolu se pokazalo da je to na značajan način utjecalo na unutarnju sigurnost e, Europske unije. Tijekom posljednjih mjeseci pokazalo se da je došlo do porasta stope određenih oblika kriminaliteta, a kriminalci su pokušali iskoristiti ovu pandemiju kako bi uspostavili nove protuzakonite mreže i kako bi od njih profitirali. Međutim, ovo što se dogodilo nije bilo neočekivano. Mislim da je u samoj prirodi skupina koja se bave organiziranom kriminalom da se brzo prilagođavaju novoj situaciji. To je bilo e, posebno vidljivo u području kibernetičkog kriminaliteta, e, trgovini krivotvorenom robom i organiziranom kriminalu. Od početka pandemije Europol je počeo pratiti promjene u trendovima kada je riječ o organiziranom kriminalitetu, te smo pružali potporu državama članicama koje su provodile istragu u svim tim predmetima. Kao posljedica toga, Europol je preuzeo i dvije nove aktivnosti. Mi smo izradili 19 strateških i tematskih izvješća za dakle pravosudna i policijska tijela u državama članicama o tome kako se kriminalci prilagođavaju pandemiji. Imali smo sedam tematskih e, izvješća o, o kiberkriminalitetu, o financijskim i gospodarskim kriminalitetu, tržištu drogama, krivotvorenoj robi, terorizmu te eksploataciji, seksualnoj eksploataciji djece. Imali smo i pet e, izvješća koje se tiču odgovora policije i pravosuđa. Isto tako ćemo 8.10. objaviti izvješće o tome kako kriminalci e, iskorištavaju ovu pandemiju, a izvijestili smo i građane putem kampanja o podizanju razine svijesti i prevenciji o tome koje su e, najčešće prijetnje vezane uz COVID-19 u smislu porasta kriminaliteta. Dakle, htjela bih reći Prvo, nekoliko riječi o seksualnoj eksploataciji djece. Tijekom karantene u Europolu je zabilježeno da se povećao e, i to značajno broj i količina materijala seksualne eksploatacije djece na internetu zato što su djeca morala koristiti internet e, za nastavu, za održavanje kontakata s vršnjacima i za igre. Europol je pratio ovu prijetnju i pružao kontinuiranu potporu državama članicama kako bi mogli definirati počinitelje i njihove žrtve. Pokrenuli smo i jednu kampanju prevencije kojom smo pokušali informirati roditelje o postojećim prijetnjama. Europol je ključni akter u suzbijanju seksualne eksploatacije djece i u Europskoj strategiji za suzbijanje e, eksploatacije djece e, upravo se koristi iskustvo iz Europola. Zatim, tržišta prodaje droge. Velike količine droge su dospjele u Europsku uniju, a i bilo je također nastavka trgovine među državama članicama usprkos ponovne, ponovnog uvođenja kontrole na granicama. Ove restrikcije koje su se odnosile na kretanje ljudi samo su privremeno poremetile tokove e, tih, te trgovine drogom mi ćemo svakako dati doprinos provedbi Europskog akcijskog plana za suzbijanje trgovine opojnim drogama. Zatim gospodarski i financijski kriminalitet Europol podržava nekoliko međunarodnih istraga u području suzbijanja krivotvorene robe koja se tiče sanitetskog materijala za potrebe suzbijanja pandemije. Primjerice imamo jednu operaciju kojom koordinira Europol zajedno s Njemačkom, Irskom, Nizozemskom, Ujedinjenom kraljevinom i Interpolom gdje se spriječio pokušaj da zdravstvene vlasti izgube milijune eura e, na način da se prodaju nepostojeće maske. To je bilo u trećem i četvrtom mjesecu. To je dovelo do nekoliko uhićenja u Nizozemskoj, do zamrzavanja bankovnih računa u Irskoj, te e, do e, zapljenjivanja prihoda od, nest, od tog stečenih kriminalnim radnjama. Dakle, e, time se povećava operativna podrška državama članicama u području financijskog i gospodarskog kriminaliteta te se promiče sustavno pribjegavanje financijskim istragama. Novo osnovan ured e, europskog tužitelja bit će jedan od privilegiranih partnera i iz tog razloga upravo pregovaramo o sporazumu e, suradnje. Europol također pozdravlja akcijski plan Europske komisije o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma i podržavamo ideju da se uspostavi mehanizam za podršku koji bi e, trebao biti od središnjeg značaja u ovom lancu. A mislim da bi Europol mogao biti domaćin tog mehanizma s obzirom da se to od samog e, početka provodi u Europolu. Europol je podržao već značajan broj predmeta i aktivno je dao doprinos u 20 operacija što je dovelo do više od 660 uhićenja te zapljenjivanja od više od 260 milijuna eura e, dakle imovine stečene kriminalnim radnjama. Što se tiče krijumčarenja migranata. Europol je objavio izvješće i na tu temu, e, dakle tijekom krize COVID-19. Komisiji smo predstavili, komisija je predstavila svoj pakt o azilu i migracijama u rujnu. Prepoznata je snažna uloga Europola i Europskog centra za protiv krijumčarenja migranata. Glavni cilj jest osnažiti suradnju između zemlja, zemalja iz kojih dolaze migranti i zemalja odredišta kako bi se spriječilo nezakoniti prijelasti granice i opasna putovanja. A tu su isto tako i partnerstva za suzbijanje krijumčarenja migranata s trećim zemljama. Europska unija je u suradnji s trećim zemljama i dalje ta koja ostvaruje suradnju sa trećim zemljama putem jedne platforme koja omogućuje e, prikupljanje podataka te prosljeđivanje podataka policijskim pravosudnim tijelima gdje je naglasak na skupinama organiziranog e, kriminaliteta, a zemljopisni fokus je na tranzitne zemlje i na treće zemlje. Međutim, veliki izazov kada je riječ o suradnji sa zemljama iz Sjeverne Afrike jest izravna razmjena podataka sa njihovim e, policijskim e, službama. E, htjela bih također nešto reći o operaciji EMA koja je doživjela najveći uspjeh za vrijeme karantene i to je možda jedna od najznačajnijih e, policijskih operacija od početka Europske unije. Dakle, to je jedan e, telefon, jedna telefonska mreža kojom se koriste kriminalne mreže. Europol je dao potporu istrazi koje su zajednički provodile Francuska i Nizozemska, što je omogućilo da se e, prepriječi i analizira E, na milijune poruka koje su kriminalci razmjenjivali u svrhu priprema za teška kaznena djela. To je bilo moguće zahvaljujući koincidenciji i e, određenom nizu izvanrednih okolnosti, ali je pokazalo da je doista potreban zajednički pristup kada je riječ o e, kriptiranju i te kriminalne skupine su se e, sakrivale iza toga. Europol je ograničio svoju potporu davanju e, kibernetičke ekspertize, razmjenu podataka u realnom vremenu i provjeru sa e, bazom podataka Europola, te je Europol djelovao kao sredstvo za, odnosno instrument za međunarodnu razmjenu. Operativne informacije već su se pokazale relevantnima u velikom broju istraga koje su u tijeku te u definiranju visoko važnih meta. Remećenje kriminalnih aktivnosti pomoću, poput korupcije, e, nasilja i napada i e, i prijevoza, nezakonitog prijevoza zlo, e, droga. Kao što ste čuli, ova operacija pokazuje da Europol i države članice na ovaj način mogu polučiti uspjeh. Ovakav operativni pristup je od samoga početka bio jedan od razloga postojanja Europola. Moglo bi se reći da je to naš DNK, da analiziramo informacije te da pružamo dodanu vrijednost kroz operativnu podršku državama članicama. Taj rad je oduvijek obuhvaćao obradu velike skupine podataka još od kad je Europol osnovan 1999. godine. Sasvim je jasno da je naša uloga u obradi e, velike količine podataka tijekom vremena postala sve značajnija. Dakle, imamo sve veće kapacitete. Od kad sam ja preuzela dužnost ravnateljice, ja sam e, u četvrtom mjesecu 2019. godine izvijestila EDPS o našem radu vezano uz to kako pružamo podršku državama članicama. EDPS je pokrenuo istragu kako bi bolje razumio ulogu Europola u obradi e, velike količine podataka. E, sada u rujnu 2020. Europski nadzornik za zaštitu podataka dao je svoje tumačenje naših pravila e, kod baratanja velikim količinama podataka. Nakon mog izlaganja čuti ćete više o tome od samog Europskog nadzornika za zaštitu podataka, a ja vam nakon toga mogu to dopuniti našim razmišljanjima vezano uz odluku EDPS-a. Ne želim na koji način prejudicirati izvješće EDPS-a, samo želim naglasiti sljedeće. Biće iznimno važno da se osigura e, pravna sigurnost te da se E, da jasnoća kada je riječ o našim svakodnevnim e, aktivnostima. Što se tiče utjecaja COVID-19 na rad u Europolu, na razini Europske unije, ispričavam se e, gospođo Debol, ali imamo još mnogo posla, velik broj točaka na dnevnom redu, a za ovu točku Imamo vas, e, zatim gospodina Vjevojorskog i još dva gosta koji će iznijeti svoje komentare. To su stručnjaci koji su također pozvani. Evo vi sada govorite već 15 minuta. E, nažalost, maksimalno bi trebalo biti 10 minuta za svakoga. Hvala. Dakle, samo što se tiče aktivnosti u Europolu. Mi smo supredsjedatelj radne skupine za COVID-19. To je jedini e, instrument u području suradnje policijskih službi posvećen pandemiji, a lekcije koje smo izvukli iz toga jest da nam trebaju sigurni instrumenti za videokonferencije. Već smo to razmotrili, mi smo e, već pokrenuli interno jedan instrument za videokonferencije i za razmjenu operativnih podataka, te iščekujemo aktivnosti, da čujemo o aktivnostima u drugim državama članicama. Isto tako smo pokrenuli i neka izvješća koja se tiču dakle, izmjena i dopuna određenih akata. Mi očekujemo od Komisije Vijeća i Parlamenta da tu daju snažan pravni mandat. E, pozdravljam i recentnu odluku odbora za proračune. E, Europol će da kako biti spreman dati potporu Europskoj komisiji kada je riječ o ambicioznom e, paketu za sigurnost koji je izišao, koji je objavljen u srpnju. Dakle, hvala vam lijepo što ste me pozvali na današnju konferenciju. Hvala vam Gospođo De Bol, naravno vi ste jedna od uvodničara kad se radi o ovome sastanku, ali ipak smo ovdje kako bismo analizirali, kako bismo nadzirali rad i smjer u kojem Europol ide, tako da e, svakako moramo imati na umu i sve gostujuće govornike koji e, su također na rasporedu. Uvijek e, moramo voditi računa o vremenu s obzirom na to da E, nas ima mnogo. E, ista stvar, gospodine Vjevjorovski, vi ste ovdje da biste rekli nešto o radu Europskog nadzornika za zaštitu podataka i e, nadzoru provedenom nad radu Europola. Molim vas, ne duže deset 10 minuta. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedalju, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, uvaženi zastupnici nacionalnih parlamenta. Još jednom vam želim zahvaliti na tome što ste mi dali priliku da s vama podijelim najnovije informacije o nadzornim aktivnostima koje je poduzeo Europski nadzornik za zaštitu podataka u odnosu na Europol. Tema e, današnjeg sastanka nije nikakvo iznenađenje. Svi smo zabrinuti zbog učinka COVID-19 i krize koju je potaknuo na sposobnost provođenja naših aktivnosti kao javnih tijela i e, naravno brinemo se možemo li biti jednako učinkoviti kao i inače. Moram priznati da na samom početku pandemije ja jesam imao određene dvojbe vezano uz to hoće li europski nadzornik moći svoju ulogu odigrati na odgovarajući način i hoće li snažan nadzor i dalje biti moguć. Drago mi je što mogu reći da usprkos ograničenjima s kojima se suočavamo, naše nadzorne aktivnosti u odnosi na Europol nisu zbog toga trpjele. Naravno, morali smo promijeniti određene stvari. Prvi puta morali smo odgoditi e, godišnji nadzor koji se obično odvija u svibnju ili lipnju svake godine. Međutim, na neki način nova nas je realnost potaknula da još tješnje komuniciramo sa Europolom. Imali smo vrlo česte kontakte u proteklih nekoliko mjeseci kako na stručnoj razini, dakle redoviti e, dvomjesečni sastanci, ali isto tako i na razini uprave. Imao sam čast sastati se dva put s gospođom debol prošlog mjeseca. Zadovoljan sam što e, mogu dati neke podrobnije informacije na sastanku ove skupine vezano uz proteklih nekoliko mjeseci. U pisanom podnesku koji sam pripremio iznio sam područja na koja se Europski nadzornik za zaštitu podataka tijekom proteklih nekoliko mjeseci usredotočio tijekom svojih nadzornih aktivnosti. Danas ću nastojati ne dužiti, već jednostavno skrenuti vašu pozornost na e, nalaze koji su možda od posebnog interesa e, članovima e, ove skupine kako za e, nacionalnu, tako i međunarodnu razinu. Također sam spreman odgovoriti na pitanja koja možda imate. Kao što znate, moj je mandat započeo nedavno u prosincu 2019. godine i tek je nedavno predstavljena i strategija za razdoblje od 2020. do 2024. Jedan od prioriteta je tjesno pratiti, blisko pratiti kako novi instrumenti poput primjerice podatkom na analitike i umjetne inteligencije se koriste u Europolu. I tu bih želio skrenuti pozornost na tri stvari koje su povezane sa aktivnostima koje smo provodili. Prvo jest obrada velikih skupova podataka koje je spomenula i gospođa De Bol malo prije u svojem izlaganju. Drugo, korištenje operativnih podataka za znanstvene svrhe i e, uključivanje nacionalnih e, kriminalističkih analitičara u rad u Europolu. Kada govorimo o obradi velikih skupova podataka u skladu sa europskom regulativom, od prošle godine smo u bliskom kontaktu sa Europolom i nastojali smo procijeniti korištenje e, takozvanih e, javno dostupnih izvora podataka, to je Open Source Intelligence, OSINT. Kao što znate, to znači da je snagama e, očuvanja e, zakona i reda na raspolaganju mnogo veći broj podataka. Europol prima i pohranjuje e, veće količine podataka koji dolaze od nacionalnih nadležnih tijela. To je ujedno vrlo važan dio rada Europola. Među ostalim, u analiza tih podataka omogućuje Europolu da daje podršku nacionalnim nadležnim tijelima u njihovim e, kriminalističkim naporima. Mi smo nastojali analizirati e, kako stvari funkcioniraju. Nakon godinu dana pozorne analize, uključujući rasprave s Europolom, zaključili smo sljedeće. Sadašnja situacija otvara nekoliko pitanja sukladnosti sa europskom regulativom. E, moram naglasiti da je Europol veći dio tih pitanja već spomenuo Europolu i zahvaljujem gospođi De Bol i Europolu na odlučnosti da učine sve što je u njihovoj moći kako bi se osigurala sukladnost. Međutim, i dalje ostaje jedna velika dvojba, a to je kontinuirano pohranjivanje velikih skupova podataka koje Europol koristi tijekom kriminalističkih istraga. To ponekad traje godinama i ti podaci nadilaze restrikcije koje postoje u europskoj regulativi. Kao što znate, u e, regulativi postoje popis kategorija osoba o kojima Europol može čuvati podatke. E, taj je popis i propisi općenito koji ga prate su restriktivniji nego što je to slučaj e, možda na e, nacionalnoj razini. Međutim, problem je strukturne naravi. Činjenica jest da države članice Europolu šalju velike skupove podataka kojima je teško koje je teško obraditi. Rezultat istraživanja jest odluka od 17. temeljem koje je Europol, eh, temeljem kojih je eh, Europski eh, nadzornik za zaštitu podataka odlučio izdati ukor Europolu. Što to konkretno znači? E, usporedimo li e, regulativu koja se odnosi na Europol, dakle uredbu 2016/794 e, i direktivu iz 2016. godine broj 680 koja se odnosi na druga tijela, vidimo da je uredba koja se odnosi na Europol restriktivnija. Upravo zato mi smo izdali preporuke Europolu vezano uz navodne primjere kršenja propisa. E, taj ukor zapravo služi kao neka vrsta alarma ili snalja poruke o tome što nije sukladno kako bi Europol mogao prilagoditi svoju praksu. Mi sada očekujemo da Europol prilagodi svoju praksu kako bi e, se pobrinuo da ne dolazi do kršenja temeljnih prava i sloboda pojedinaca i kako bi Europol u potpunosti postupao u skladu sa uredbom 794 iz 2016. Zamolio sam Europol da u roku od dva mjeseca donese akcijski plan i informira e, EDPS-a o tome što namjerava napraviti u razdoblju od šest mjeseci. Također, Europski nadzornik eh, prati aktivnosti Europske komisije vezano uz reviziju europske regulative i određenih eh, aspekata koji bi mogli riješiti strukturne probleme na koje smo naišli. Pogledamo li pitanje korištenja operativnih podataka, što je druga stvar, dakle korištenje operativnih podataka za znanstvene svrhe, e, Želio bih reći e, čime smo se bavili kada se radi o tome. Do sada je EDPS imao jasnu, jasan stav gdje je bio protiv korištenja operativnih podataka za testiranje, analitiku u znanstvene svrhe, zato što postojeća regulativa to nije dozvoljavala. Europol je slijedio naše stajalište, međutim, e, Povećanje korištenja umjetne inteligencije e, čini ovu temu ponovno aktualnom i na nacionalnoj razini i na europskoj razini. Stoga bismo mi na europskoj razini željeli odgovor na pitanje u kojoj mjeri trebamo dozvoliti operativnih podataka za testiranje, analizu i e, obuku. Željeli bismo da Europol formulira svoje postupke na način koji ne dovodi do nesukladnosti. E, mi smo dali svoj savjet s tim u vezi Europolu, to je još u ranoj fazi, informirat ću vas o tome čim bude nekih pomaka. E, treća stvar na koju smo se fokusirali u izvješću jest uključivanje nacionalnih e, kriminalističkih analitičara u rad na razini Europola, što uključuje i obradu osobnih podataka koji dolaze kao sastavni dio velikih skupova podataka. To znači da države članice ne bi samo dijelile informacije sa Europolom i dobivale obavještajne informacije koje su rezultat analize, već bi isto tako igrale aktivnu ulogu u analizi kriminalističkih podataka. Razmijenili smo mišljenja vezano e, uz to pitanje sa Europolom. Problem koji mi vidimo jest da e, uredba o Europolu ne daje jasnu pravnu osnovu koja bi podržala sudjelovanje nacionalnih kriminalističkih analitičara u radu Europola na taj način. Ja sam se odlučio fokusirati samo na ove tri stvari tijekom svojeg e, izlaganja. Znam da je e, tu još čitav niz pitanja e, koji se može adresirati na nacionalnoj razini. Ja mislim da je izuzetno važno da se ovim temama razgovara posebice u kontekstu revizije regulative koja uređuje rad Europola na europskoj razini. Hvala vam lijepa na prilici da vam izložim ovo kratko izvješće i oprostite ako sam malo prekršio zadano vrijeme. Hvala vam lijepa. Kao što smo rekli, e, ovo je razmjena mišljenja, ovo će biti dijalog i svakako će biti zastupnika koji će rado komentirati ovo što ste upravo rekli. Međutim, mislim da je fair, s obzirom na to da ipak e, obavljamo nadzor nad Europolom, da gospođi De Bol e, ravnateljici Europola damo priliku za reakciju odmah nakon napomena koje je iznio gospodin Vjerovski u ime Europskog nadzornika za zaštitu podataka. Prije nego što krenemo sa pitanjima i odgovorima kojima će moderirati njemačko predsjedništvo, gospođo De Bol, biste li željeli reagirati na ovo što smo čuli? Hvala lijepa gospodine Aguilar. Nastojat ću biti vrlo kratka. Međutim, radi se o vrlo važnoj temi za Europol. Kao što sam već e, rekla, operativna podrška oduvijek je uključivala obradu velikih skupova podataka. I mislim da su e, telekomunikacijski podaci najbolji primjer za to. Dakle, mi dobivamo te podatke od država članica koji su naši operativni partneri. E, i svakoga dana obavljamo aktivnosti minimalizacije podataka. To činimo koristeći se instrumentima e, za analizu e, kao i unakrsnom provjerom. Ono što činimo važno je kako bismo uistinu mogli dati obavještajnu operativnu podršku, kako bismo imali tragove i bolji uvid u, kaznena dijela i isto tako kako bismo bolje razumjeli kakve se vrste kaznenih dijela pojavljuju i na koji način su ta dijela počinjena. Dakle, nastojimo zapravo vidjeti jednu globalnu sliku. Što se tiče implikacije odluke Europskog nadzornika za zaštitu podataka, moram reći da smo mi odlučili analizirati situaciju, pogledati što se događa. Kao što sam već rekla, Analiziranje informacija je sastavni dio DNK Europola i to je nešto što ide u korist država članica i to je uloga koju zapravo trebamo proširiti. Kada je 2013. godine Europski nadzornik za zaštitu podataka dobio e, ulogu nadzora nad Europolom i kada se 2016. godine odmah nakon napada e, u Parizu 2015. godine odlučilo proširiti e, ulogu Europola i e, suradnju s državama članicama, mi smo odlučili pažljivo e, pratiti e, što se događa i redovito podnositi izvješća EDPS-u. E I prethodni nadzornik također je rekao da ga se redovito izvješćivalo. Kada sam ja postala ravnateljicom, posebice sam stavila naglasak na suradnju i transparentnost i upravo zato sam težila e, tako bliskoj suradnji sa europskim nadzornikom. 2019. godine informirala sam EDPS-a o sve važnijoj ulozi Europola u analizi velikih skupova podataka kojim se ugravnom bave stručnjaci na za to određenim platformama. Sada je rujan 2020. godine i imamo zaključke Europskog nadzornika vezano za tumačenje naše uloge i mandata u e, rukovanju s tim podacima. E, dobili smo ukor, to znači da je gospodin Europski nadzornik jasno objasnio e, da obrada velikih skupova podataka od strane Europola nije u skladu sa E, primjenjivim okvirom za zaštitu podataka kako ga definira e, uredba o Europolu. To je novo tumačenje našeg mandata, naše uloge i naše aktivnosti koje mi ranije nismo imali. EDPS e u svojem izvješću jasno kaže da da bi Europol mogao i dalje zadržati svoje operativne sposobnosti naredba za brisanje podataka, trenutačno brisanje podataka, ne bi bila prikladno rješenje u ovom trenutku. E, mislim da je došao trenutak da svakako uzmemo u obzir e, dvojbe koje ima Europski nadzornik za zaštitu podataka i tu želim reći dvije stvari. Prvo, E, revizija e, uredbe o Europolu bit će definitivno prilika za pojašnjenje mandata Europola, a drugo, mi ćemo za dva mjeseca donijeti akcijski plan za poboljšanu obradu podataka i na taj ćemo način e, napraviti novi forenzički okvir za daljnji rad. Hvala. Hvala, naravno. Odlično da ste odmah reagirali nakon komentara koje smo upravo čuli, a koji je iznio Europski nadzornik za zaštitu podataka. A dozvolite mi da sada kažem e, da je ovdje gospodin Olivier Rus koji je zapravo predsjedatelj upravnog e, odbora te gospodin François Pellegrini koji je predsjeda odborom za suradnju. Oni su poslali vrlo zanimljive pisane podnaske Nažalost, nemamo vremena za dubinsku analizu e, pisanih doprinosa koje su oni poslali. E, imamo ovaj izvanredni sastanak, dakle sastanak u izvanrednom obliku uz sudjelovanje na daljinu, ali svakako pisana izvješća pomogla su u prikupljanju informacija vezanu uz rad upravnog odbora i odbora za suradnju Europola. Gospođo Mitak, gospodine Pistorius. Ovo je e, prilika da vam ponovno dam riječ kako biste se očitovali u ime nacionalnih parlamenta. Hvala lijepa. U ime njemačkog predsjedništva e, zahvaljujem e, na tome što ste mi dali riječ. E, nadovezao bih se na ono o čemu ste govorili što se tiče zaštite podataka. E, čuli smo što je rekao europski nadzornik i mislim da se slažemo e, oko toga da trebamo imati jedinstvene standarde zaštite podataka. Međutim, ovdje postoji još jedno otvoreno pitanje kako uspostaviti ravnotežu između operativnih aktivnosti Europola E, na području e, kibernetičkog kriminala, suzbijanja terorizma i tako dalje i svih tih izazova. E, sve to zahtjeva određenu otvorenu interpretaciju mandata Europola. U svakom slučaju ja bih zamolio E, Europsku komisiju da što prije porade na e, pitanju tumačenja mandata Europola. E, koje je tumačenje ispravno što se tiče vrednovanja podataka pomoću softvera? Je li ovakav postupak u skladu sa pravilima? Ukoliko to nije slučaj, trebamo osigurati odgovarajuće promjene E, suočeni smo s ogromnim količinama nerazvrstanih podataka i upravo zato e, nam trebaju potpuno jasno definirana pravila za mandat Europola ne možemo si e, dopustiti e, previše vremena i previše čekati na definiranje i jasno tumačenje mandata Europola. Upravo zato e, smatram da bi bilo važno da zajednički donesemo odluku o upućivanju ove zamolbe Europskoj komisiji da se to sasvim konkretno pojasni. Well, of course, I cannot comment uh, what will be the uh, decision Naravno, ja ne mogu uh, komentirati što će biti odluka odbora, niti što će biti rezultat sutrašnje rasprave. Želeo bih samo razjasniti da mi ne osporavamo činjenicu da se instrumenti poput umjetne inteligencije ili drugih modernih um, alata, analitičkih alata koriste. U čemu je problem? Problem je u tome što podaci koji se šalju od država članica su obimniji od onoga što Europol e, može obrađivati u skladu sa postojećim mandatom. Europol ima određeno vrijeme na raspolaganju za ekstrakciju podataka, a što je u skladu sa mandatom koji ima temeljem uredbe o Europolu. A sve većim i većim količinama podataka koje Europol dobiva na raspolaganje, taj se proces ne može završiti na vrijeme. To znači da podaci koji se prikupljaju e, da bi se koristili u legitimne svrhe Europola ostaju pohranjeni duže i u većem obimu nego što je to definirano mandatom Europola u skladu s regulativom. Kao što sam rekao, uredba o Europolu nije prepreka za korištenje novih alata. 2012. godine, kada smo govorili o reformi zakonskog okvira koji se odnosi na zaštitu podataka, na međuparlamentarnom sastanku ovdje, zatražilo se tada od nacionalnih tijela za zaštitu podataka da sine qua non uvjet za analizu podataka od strane nadležnih tijela, uključujući i agencije poput Europola, jest jasna informacija o tome kakvi se podaci mogu koristiti, u koje svrhe i na koji način će nadzor funkcionirati. Herzlichen Dank. Hvala lijepa. Drage kolegice i kolege, sada krećemo s raspravom. Podsjetila bih da imamo vremensko ograničenje od minutu i pol. Molim vas da budete kratki i da poštujete ovo ograničenje. Imamo dosta veliki popis eh, govornika koji su se javili za riječ eh, i zato trebamo voditi računa o tome da e, svi imaju priliku reći ono zbog čega su se javili za riječ. E, najavit ću unaprijed one e, koji će govoriti po dvojicu kako bi se mogli pripremiti, a nakon toga će imati i pet minuta za odgovore. Gospodin Milčik iz Europskog parlamenta e, je prvi na redu, a nakon toga gospodin Garuti iz Italije i gospodin Ljubek iz Švedske. Dakle, e, prvi je na redu gospodin Milčik. Ist wohl da, Izgleda da nije ovdje. Ono što je ovdje ključno je da morate e, uključiti mikrofon i pritisnuti odgovarajuću tipku. Ispričavam se. E, hvala vam lijepa. E, komunikacija sada funkcionira. E, bit ću sasvim kratak. Jako je važno da e, vodimo ovu raspravu i sudjelujemo u nadzoru rada Europola unatoč pandemiji. Naravno, e, pandemija je dovela do toga da su na vidjelo izašli različiti obrasci i različite vrste kriminala. Gospođa De govorila je o kibernetičkom kriminalu spolnom iskorištavanju djece i tako dalje. Moje pitanje odnosi se na reforme koje se planiraju. Veza ne funkcionira. denke mal, Hvala lijepa. Čuli smo jedno pitanje koje možemo zabilježiti, a ukoliko više ne možemo čuti gospodina Bilčika, e, predlažem e, da sada damo riječ e, gospodinu Garutiju. Herr Garuti hat zurückgezogen. E, gospodin Garuti se povukao. U tom slučaju sada je na redu e, gospodin Ljuberg i potom e, gospođa Činići iz Europskog parlamenta. Gospodine Ljuberg, imate riječ. Herr Lübeck ist nicht zu ne možemo čuti gospodina Luberka. Možete li me čuti sada? Da, izvolite. E, poštovana gospodo supredsjedatelji, poštovana gospođo Deboli i gospodine Virovski, drage kolegice i kolege. Uloga nacionalnih parlamenta iznimno je važna u pogledu nadzora nad radom Europola i e, uspješnog nošenja s izazovima prekograničnog kriminala. E, često e, možemo vidjeti da postoje poveznice između organiziranih zločinačkih skupina u jednoj državi članici i u drugim državama članicama. Imao bih tu nekoliko pitanja. Nastavno na procjenu Europola, s obzirom na sadašnju situaciju i opseg razmjene informacija među državama članicama, e, Kakvo je vaše mišljenje s obzirom na različit stupanj razmjene informacije među državama članicama? Drugo pitanje, razmišlja li Europol o potencijalnim mjerama koje bi mogle dovesti do poboljšanja ove situacije? Hvala lijepa. Sada je na redu zastupnica Katarina Činići. Odmah ću najaviti i sljedeće govornike, gospodin Mecu iz Belgije i gospodin Prebili iz Slovenije. E, zastupnica Činići je e, sada prva na redu. Ist Frau zu hören? Možemo li čuti, odnosno vidjeti gospođu Činići? Funkcionira li veza? E, Miss is not connected. E, gospođa Činići nije povezana. U redu. Sada je stoga na redu gospodin Mecu iz Belgije. Hvala lijepa. Dobar dan svima. Odgovor na svoje pitanje dobio sam već tijekom prezentacije gospođe De Bolle, tako da nema potrebe da ponavljam pitanje. Hvala. Hvala lijepa gospodine Mecu. E, sada će biti na redu gospodin Prebil, potom gospođa Vautmans oboje iz Europskog parlamenta i potom gospodin Kurcepa iz Poljskog parlamenta. Dakle, sada je prvo na redu zastupnik Prebil. Mr. Prebil, please press on the speak button. Molim vas da uključite mikrofon, gospodine Prebil. Molim vas da pritisnete tipku koja će vam omogućiti da govorite i da vas mi čujemo. omenu Ist Herr zu erreichen? E, postoji li veza s gospodinom Prebilom? Jer e, ako ga ne možemo čuti, onda ćemo sada prijeći na sljedeću e, sljedećeg govornika. Gospodin Prebil je povezan, postoji veza, međutim nije uključen mikrofon. Molim vas da uključite mikrofon. zumindest schwierig zu sein, sonst... Izgleda da to ne funkcionira, pa ćemo to odgoditi za kraj. Sada je na redu gospođa Vautmans iz Europskog parlamenta. E, gospođa Vautman nije na vezi ili ipak da? Da, ovdje sam. Hvala vam lijepa. Poštovana gospođo De Bol, poštovane kolegice i kolege, hvala vam lijepa na ovoj raspravi. Mislim da je jako zanimljivo razgovarati o ulozi Europola u kontekstu covid -a. Postoje dvije teme na koje bih se osvrnula. Kao prvo, borba protiv e, spolnog iskorištavanja djece i dječje pornografije na internetu. Znamo da je tu došlo do velikog porasta tijekom pandemije i zato je jako važno i to što smo imali raspravu s povjerenicom eh, Johansen. Ona je rekla da je to važno pitanje i da će raditi na uvođenju određenih mjera, a gospođo De Bol, nadamo se da će Europol eh, pružiti potporu u ovoj borbi jer eh, brojke su zastrašujuće. U svjetlu najnovije strategije komisije i povećanja aktivnosti u borbi protiv spolnog iskorištavanja djece zanima nas hoće li Europol unaprijediti suradnju sa odgovarajućim centrom. Dakle, to su dva pitanja za gospođu Debol. Eh, I još jedno pitanje. Vi ste na kraju rekli e, da nam treba e, više e, video konferencijskih usluga tijekom pandemije. Zanimalo bi me što konkretno po tim mislite. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sada bi na redu bio gospodin Kurcepa, ali odmah ću e, navesti i naredne govornike, gospodina Kara Kopulosa i e, gospođu Brikmon koji će slijediti nakon toga. Dakle, sada je prvo na redu gospodin Kurcepa. Besteht kontakt mit Herrn Je li gospodin Kurcepa na vezi? Imamo li kontakt s njim? Da, kontakt postoji. Gospodine Kurcepa, možete li nas čuti? Ukoliko to nije slučaj, e, daćemo riječ sljedećem govorniku, e, gospodinu Karakopulosu iz Grčke. Imamo li kontakt s gospodinom Karakopulosom? Dobar dan iz Atene. Željeli bismo istaknuti da je broj e, slučajeva covid vrlo visok među migrantima upravo zbog činjenice što u velikom broju žive na istom mjestu. Naravno, grčki zdravstveni sustav pruža zdravstvenu skrb bez ikakve diskriminacije. E, Grčka u susjedstvu e, ima zemlje u kojima postoji veliki migracijski pritisak. U veljači je došlo do organizirane invazije tisuće migranata na kopnenim granicama s Turskom. I tu je postojala operacija turskih nadležnih tijela E, međutim, postoje pritisak koji je doveo do prekida operacije. Međutim, unatoč tome, u, na otocima na istoku Egejskog mora postoje tisuće migranata. E, Grčka E, poziva druge države članice da e, s nama podijele ovo opterećenje. Ljudi napuštaju vlastiti dom iz različitih razloga i žele doći u Europu koju smatraju obećanom zemljom, međutim suočeni su s brojnim poteškoćama. E, nažalost, e, nedavno je došlo do požara u kampu Morija koji e, su zapalili neki migranti, skupina migranata iz Afganistana. Tu smo suočeni s velikim problemima koji zahtijevaju solidarnost drugih država članica. Ono što je pozitivno je što je najavljena radna skupina za kamp na Lesbosu. Međutim, treba nam koordiniranija e, migracijska politika i pravedna raspodjela opterećenja među državama članicama e, treba postojati zajednička politika za povratak e, u odnosu na zemlje podrijetla. Hvala vam lijepa. Sada je na redu e, gospođa Zaskija Prikmoni iz Europskog parlamenta. Odmah ću najaviti i daljnje govornike, e, gospodina Kara e, Kunisa i gospođu Bartos. Sada je prvo na redu zastupnica Brikmon. Zastupnica Europskog parlamenta, gospođa Brikmon. Možete li me čuti? Da. U redu, hvala vam lijepa. Dobar dan svima. E, zahvaljujem na svim ovim izlaganjima. E, što se tiče ovog e, problema covid s kojim je suočen, s kojim su suočene sve države članice. E, znamo da su države članice uvele određene mjere koje su dovele do ograničenja nekih temeljnih sloboda, slobode kretanja i tako dalje. Mi smo posebno e, zabrinuti zbog e, nasilnih e, događaja koji su doveli do pogibije 17-godišnjeg e, dječaka u Belgiji i do nasilnih demonstracija u Briselu. Zanima me kakva je uloga Europola i postoji li koordinacija na razini Europske unije? Je li Europol izdao određene smjernice što se tiče ovih pitanja? Prati li Europol provedbu ovih mjera i zanima nas pratite li i e, pitanje policijskog nasilja i e, nepropisnog postupanja policije u sklopu e, pandemije. Osim toga zabrinjava me pitanje dječje pornografije. Pratimo i preporuke direktorice Europola Vodi se cijeli niz postupaka čiji je cilj zaštita djece, a e, tu bih se nadovezala i na ono što smo čuli od nadzornika za zaštitu podataka. Moram reći da sam jako zabrinuta zbog svih informacija koje smo čuli i e, tu me zanima poštuje li Europol postojeća pravila i hoće li doći do reforme mandata Europola i hoće li Europol imati veći pristup podacima nego što je to primjereno. U svakom slučaju trebamo imati odgovarajuću procjenu uloge Europola kako bismo mogli analizirati njegov mandat. Odgovor na pandemiju eh, pokazuje da dolazi i do porasta kaznenih dijela na štetu okoliša. Molim vas da vodite računa o vremenu. Eh, zanimalo bi me eh, što je sa mrežom koja se bavi kaznenim dijelima nad okolišem i osim toga e, me e, zanima pitanje rasističkih ispada. Je li tu došlo do porasta u zadnje vrijeme? Ja se ispričavam, moram vas prekinuti zato što ste prekoračili predviđeno vrijeme. Hvala. Hvala vama. E, sada je na redu gospodin Konstantinos Karagunis iz Grčke, a nakon toga gospođa Bartos i E, gospođa Kanko. Dakle, e, prvo gospodin Karagunis iz Grčke. Hvala lijepa. E, dobar dan. Kao prvo spomenuo bih pandemiju i od srca zahvalio Europolu na angažmanu i trudu koji ulažete i mjerama koje provodite u sklopu pandemije. Isto tako iznimno je važno osigurati podnošenje odgovarajućih na, izvješća na strateškoj i operativnoj razini. E, gospođa De Bol spomenula je brojne informacije, a zahvaljujući toj slici mogli smo koristiti vlastite resurse kako bismo se na najbolji mogući način nosili s pandemijom. E, od prve faze pandemije provodili smo između ostalog mjere karantene i e, u tom razdoblju došlo je do značajnog smanjenja stope kriminala na 65%, što je značajan pad. Međutim, došlo je do porasta e, kaznenih dijela na internetu. Recimo, slučajevi prijevare e, pomoću lažnih internet internetskih stranica ili telefonskih poziva. Očito e, su kriminalci postali poduzetniji e, i više koriste internet. E, moje pitanje je koje posebne mjere koristi Europol kako bi riješio ovakve izazove. Grčka policija uvelike surađuje s Europolom i surađivala je tijekom pandemije. I mnoge druge zemlje e, zanima to kako se bolje nositi s ovim problemima tijekom pandemije. Suradnja s Europolom doista nam je korisna. I na kraju bih spomenuo još nešto. Nadovezao bih se na ono što je spomenula gospođa De Bol i napore Europola u smislu razmjene podataka s državama članicama. i sa zemljama iz Sjeverne eh, Afrike. To je nešto što nam je iznimno važno u svjetlu migracija. Da, naravno, eh, rezimirat ću. Bio bih zahvalan ukoliko bi nam gospođa De Bol rekla nešto više o tome. Hvala lijepa. Sada je na redu gospođa Bartos iz Mađarske. Odmah ću najaviti i dalje govornike, gospođa Kanko iz Europskog parlamenta i gospođa Korneli iz Italije. Sada je na redu zastupnica Bartos. Izvolite. Hvala lijepa. E, kao prvo željela bih reći da mi je iznimno drago što se održava ovaj sastanak. Pandemija COVID-19 dovela je do doista posebne atmosfere i mislim da ova videokonferencija pomaže da uklonimo tu prazninu koja je postojala u međusobnoj komunikaciji. Zahvaljujem na organizaciji ovog sastanka. Posebno e, zahvaljujem na odličnom radu Europola, zahvaljujući čemu smo također e, uspjeli popuniti određene praznine i dobiti brojne informacije o epidemiji. Istaknula bih e, da e, mađarski parlament želi aktivno sudjelovati u razmjeni podataka i analizi skupina podataka željeli bismo aktivno sudjelovati u aktivnostima na različitim područjima i unaprijediti suradnju. Nadamo se da ćemo ostvariti određene rezultate e, kada e, prođe ovo kritično razdoblje i nadam se da ćemo biti uspješni u e, prevladavanju posljedica pandemije. Imala bih jedno pitanje. Tijekom pandemije videokonferencije predstavljaju važnu E, metodu komunikacije, međutim e, tu e, dolazi do određenih odmaka što se tiče razmjene podataka. Časnici za vezu također su imali problema što se tiče pristupa bazi podataka, a i to je aspekt kojim se trebamo pozabaviti u budućnosti. Zanima me vaše iskustvo na ovom području što se tiče pristupa podacima i e, razmjene e, podataka e, pomoću sustava. Hvala. Hvala vam lijepa. Sada je na redu gospođa Kankom, a nakon toga gospođa Kornelija, potom gospodin Zekac. Zastupnica Kankom iz Europskog parlamenta, izvolite. Nemamo vezu s gospođom Kanko. Ani gospodin Garuti e, nema pitanja. U redu, sada je na redu gospodin Zekac, nakon toga gospodin Lagodinski iz Europskog parlamenta i potom e, gospodin Brajer iz Europskog parlamenta. Zastupnik Zekac, imate riječ, izvolite. Je li gospodin Zekac ovdje? Možete li me čuti? Mislim e, da veza funkcionira. Sjajno. Jako mi je drago što smo se e, sastali. Kao prvo zahvaljujem Europolu na e, odlično obavljenom poslu, e, ali istaknuo bih da u ova vremena moramo doista paziti na brojne izazove. Jedno pitanje je na direktoricu. Zanima me koje su financijska sredstva potrebna kako biste ostvarili svoje ciljeve. E, spomenuli se da je potrebno e, usvojiti izmjene i dopune uredbe o Europolu, posebno što se tiče zaštite podataka, ali koji drugi aspekti se također trebaju izmijeniti? E, koji je to prostor gdje vidite najveću potrebu za poboljšanjima? Kako vidite buduću ulogu agencije? Naravno, informacije su iznimno važne. Možete li e, još nešto reći o planovima e, koji su povezani sa uspostavom e, novog centra za inovacije za unutarnju sigurnost? I još jedno pitanje koje se tiče krivotvorenog medicinskog materijala. Možete li nam nešto reći o tome o kojem redu veličina ovdje govorimo? Hvala. Hvala vam lijepa. Sada je na redu gospodin Lagodinski, a nakon toga gospodin Brajer, a potom gospođa Karamanli. Dakle, dajem riječ gospodinu Lagodinskom, zastupniku Europskog parlamenta. Nemamo vezu s gospodinom Lagodinskim. nije uključen u redu. E, stoga je sada na redu gospodin Brajer iz Europskog parlamenta. Hvala lijepa. E, kao prvo moram reći da mi se ne sviđa ono što je rekao jedan od prethodnih govornika kada je govorio o takozvanoj invaziji migranata. Mislim e, da ne trebamo koristiti takve formulacije. E, što se tiče nadzornika za zaštitu podataka i onoga o čemu je govorio, moram reći da mu želim zahvaliti na tome što vodi računa o poštivanju propisa. E, govoreći o velikoj količini nerazvrstanih podataka, zanima me e, o kakvim skupovima podataka govorimo ovdje. E, brine me to što u izvještaju, godišnjem izvještaju o radu Europola ovo pitanje opomene se uopće ne spominje. Osim toga, E, zanima me na koji način e, će se rad Europola uskladiti s postojećim propisima, jer e, postupak treba ići u tom smjeru, a ne obrnuto. Što se tiče prijedloga gospodina Pistoriusa, želio bih reći da mi nećemo tražiti od komisije da preispita ovo pitanje, jer nadzornik za zaštitu podataka je neovisan i to iz valjenih razloga u svojoj procjeni. Stoga E, njegove preporuke, opomene, Europol treba provesti u dijelo. To nije pitanje kojim se treba baviti komisija, niti tu treba donositi odluku. I na posljedku pitanje gospođi De U izvješću o virusu spominjete i pitanje dezinformacija. Zanima me, e, je li to sastavni dio mandata Europola? E, taj dio me iznenadio. Možete li mi reći zašto se time bavite? Herzlichen Dank. Dann kommt Hvala lijepa. Sada je predzadnja na redu gospođa Karamanli, e, zato što nam se ipak pridružila i gospođa e, Činići. Dakle, zastupnica Karamanli, imamo li vezu sa zastupnicom Karamanli? Gibt es Kontakt zu Frau Karamali? Imamo li kontakt? Da. Zastupnica je na vezi. Wenn kein Kontakt da ist, sonst... Ako nemamo kontakt, onda bih dala e, riječ zastupnici Činići iz Europskog parlamenta. Ms. Hmm. please press on the speak button. Okay, okay. Eh, buonasera, io eh, mi scuso ma ho avuto enormi difficoltà per collegarmi. E Lijepi pozdrav, ja se ispričavam, ali imala sam dosta problema da uspostavim vezu, tako da nisam uspjela pratiti čitavu raspravu. Imam jedno pitanje za gospođu De Bol. Ja posebno pratim eh, tematiku borbe protiv organiziranog kriminala, posebno kada je riječ e, o eksploataciji maloljetnika na internetu. U tom kontekstu postoji još jedna povezana tema. Riječ je o riziku da kriminalne skupine infiltriraju institucije, dakle legitimne zakonite institucije što se događa u Italiji. Naša zemlja će dobiti doista značajna sredstva iz Fonda za oporavak e, kako bi mogla odgovoriti na krizu nastalu uslijed e, pandemije COVID-19 moje pitanje bi bilo sljedeće. sljedeće. Možda bi trebalo prilagoditi neke aspekte rada u Europolu da bismo se bolje mogli nositi sa tom opasnošću infiltracije kriminalnih skupina u e, gospodarstvo našim zemljama. Znam da postoji nova, novi odjel za financijski i gospodarski kriminalitet 15. rujna održan je sastanak u Rimu gdje se jasno pokazalo kakva je stvarna situacija. Dakle i kakvi su problemi povezani sa rizikom infiltracije organiziranih kriminalnih skupina u gospodarstvu. Ako želimo spriječiti takve takva kaznena djela koja se događaju putem eh, pranja novca i raznih eh, oblika gospodarskog kriminaliteta, policijske vlasti trebale bi imati bolji pristup informacijama koje se nalaze u jedinicama za financijsko obavještavanje i kojima koordinira Europol. Ja, herzlichen Dank. Die Frage Hvala lijepa. Odradili smo e, sve one govornike koji su navedeni na popisu, e, a s kojima smo imali vezu. U ovom dijelu morali smo malo e, skratiti doprinose. Zanima me što misli kolega Pistorius kako ćemo dalje raditi s obzirom na broj pitanja Hvala lijepa. Biću vrlo kratak. E, mislim da me krivo razumio gospodin Bajer. E, ja ne dovodim u pitanje ono što je utvrdio nadzornik za zaštitu podataka. Ono što mi je važno je pojašnjenje i definiranje mandata Europola. E, zanima me kakvo je tumačenje i je li pravna osnova dostatna za rad Europola. Zanima me trebamo li mi preporučiti e, da se pojasni ovo pitanje je li pravna osnova dostatna za mandat Europola ili ju je potrebno mijenjati. E, čini mi se da eventualni problemi mogu biti povezani sa nedostatnim sredstvima, ali to je pitanje koje je potrebno razjasniti. Mislim da bi to bilo u interesu svih sudionika i mislim da bi to bio moj konkretni prijedlog, prijedlog što se tiče zaključaka današnjeg sastanka. Hvala lijepa. Daću riječ gospođi Debol. Čuli smo razno razna pitanja, ali e, bih svakako molila da se u svojoj intervenciji ograničite na pet minuta. Gospođa Debol, izvolite. Thank you. Uh, regarding... Hvala vam lijepo. Što se tiče platformi za društvene medije, da, mi imamo suradnju sa društvenim medijima, međutim to je i dalje veliki izazov s obzirom na to da se razmjena podataka sa privatnim partnerima odvija putem protokola za krizne situacije i isto tako propisa koji se tiču suzbijanja seksualne eksploatacije djece. Dakle, e, sada imamo veću razmjenu podataka među državama članicama, imamo i jedno izvješće za tu svrhu koje vam prosljeđujemo Imamo i časnika za vezu u Europolu i postoje razlozi zašto e, se više podataka razmjenjuje u nekim zemljama nego u drugima. Što se tiče seksualne eksploatacije djece, mi pozdravljamo strategiju Europske unije za suzbijanje tog fenomena. Mi ćemo da kako tu imati zajedničku suradnju. Tijekom krize pokazalo se da je došlo do značajnog porasta u distribuciji takvih sadržaja e, i postoje sve veći broj prijava. Isto tako imate i izvješće za zlostavljanje djece. Bilo je više od 2000 izvješća sa slikama i materijalima. Mi surađujemo sa nacionalnim eh, Krim centrom za nestalu djecu u SAD-u sa državama članicama. Radimo na koordinaciji i pružanju potpore istragama. Pokušavamo identificirati žrtve i počinitelje. Imamo doista širok raspon partnera i bilo bi dobro kada bismo imali pravnu mogućnost da dobivamo osobne podatke izravno od privatnog sektora kao što to već postoji na drugim kontinentima. Što se tiče Grčke, još uvijek su naši službenici na Lesbosu, nalaze se u žarištima i pružaju potporu grčkim vlastima kada je riječ o sekundarnim sigurnosnim provjerama, što se nastavilo čak i tijekom krize i ovog požara. Što se tiče mjera, restriktivnih mjera, E, to su pitanja koja spadaju pod javni poredak. Mi smo krim policija u Europolu, mi samo pružamo podršku državama članicama. A što se tiče rasizma i ksenofobije i tog dijela našeg mandata, e, mi pozdravljamo usvajanje akcijskog plana za suzbijanje rasizma koji je donijela Europska komisija te prepoznajemo potrebu za time da se povede rasprava o toj temi među policijskim službama i da vidimo možemo li definirati neke zajedničke aktivnosti u tom području. Naš glavni instrument za suzbijanje rasizma jest jedinica za internetske prijave. Što se tiče ekološkog kriminaliteta, mi surađujemo e, sa odgovarajućim mrežama, imamo i odgovarajuće akcijske planove. Što se tiče kibernetičkog kriminaliteta, za vrijeme krize COVID-19 to je i dalje bilo problematično s obzirom na otežanu razmjenu informacija, ali mi surađujemo i bavimo se različitim mogućnostima i to se razmatra zajedno s državama članicama. Što se tiče veze sa časnicima za vezu u našim prostorijama, mi smo predvidjeli časnike za vezu s mobilnim uredima koji su se onda mogli spojiti sa Europolom. Imamo isto tako i posebne platforme za razmjenu strateških podataka s njima. Što se tiče dakle izmjena uredbe o Europolu, mora biti jasno da nam treba novi pravni okvir, moramo biti u stanju nositi se sa budućim izazovima u e, skladu s našim mandatom. Potrebna nam je pravna sigurnost i jasnoća i treba nas prepoznati kao pružatelja usluga na način da i druge agencije mogu koristiti naše usluge. E, sustav e, koji se tiče odnosa sa vanjskim svijetom treba razmotriti i izravna suradnja sa tijelima u pravosuđu i policijskim tijelima je takva da i dalje dvije države članice moraju biti uključene u rad. Mi moramo da kako analizirati što postoji na tržištu, e, što bi kriminalci mogli iskoristiti i e, kako Europol može pomoći. Što se tiče velikih količina podataka, e, ova odluka za 2020. odnosno upozorenje još uvijek nije bilo u izvješću za 2019. godinu jer nismo znali za tu odluku, ali u godišnjem izvješću možete pronaći podatke koji su kategorizirani i mislim da je to jedan široki pregled informacija. Hvala lijepa. Sada je na redu gospodin eh, Vjevorovski koji u svojstvu europskog nadzornika za zaštitu podataka ima priliku osvrnuti se na određena pitanja, između ostalog i na pitanje kolege Pistoriusa. Eh, molim vas da vodite računa o tome da imate samo pet minuta na raspolaganju a malo kasnimo u odnosu na raspored. Thank, Hvala lijepo, gospođo predsjedateljice. Bilo je manje pitanja koja su bila izravno upućena Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Želio bih prije svega istaknuti da nemamo istu količinu podataka koje države članice prosljeđuju drugim partnerima. Tako da je teško reći kakav je točno trend, ali ako se uzme u obzir da je baza podataka ESA samo 5%, a najveći dio podataka dolazi iz država članica, govorimo o 2 petabajta, podataka, pa možete zamisliti koliki je taj volumen, koliki je opseg podataka. S obzirom da je riječ o operativnim podacima i podacima koje se prikupljaju temeljem važećih propisa u državama članicama, možemo zamisliti o kakvim je podacima riječ. Iz svima jasnih razloga ne mogu vam sada navesti informacije koje smo dobili od Europola. Dakle, ne mogu reći o kakvim je podacima riječ, niti odakle dolaze. Mogu samo istaknuti da Europol ekstrahira važne i relevantne podatke iz tih velikih skupova podataka, no istovremeno kako države članice dijele se više svojih e, baza podataka s Europolom, povećava se opseg podataka koje drži Europol. I da vam to ilustriram, reći ću sljedeće. To su ti podaci od 2 peptabajta. istraga je pokazala da veliki skupoj podataka se pohranjuju ne samo zbog forenzičkih razloga, nego ih Europol koristi i u svrhu operativne analize. Ukratko, rekao bih sljedeće. Podaci koje države članice prosljeđuju Europolu se razlikuju od zemlje do zemlje, a Europol pokušava izvući samo one podatke koji se koriste za namjenu koja je navedena u uredbi. Međutim, s obzirom da je količina podataka mnogo veća od kapaciteta za njihovu e, obradu, ti podaci se duže e, drže u bazi podataka u Europolu duže nego što je to bilo predviđeno, no mi ne želimo optužiti Europol za zlouporabu tih podataka, nego naprosto što te podatke duže pohranjuju nego što je to predviđeno uredbom. To bi možda čak bio i najvažniji dio ova dva pitanja koja su nam upućena. Ranije tijekom ove godine donijeli smo odluku da mreža jedinica za financijsko izvješćivanje Dakle, o tome ste već čuli na prethodnim sastancima. Mi tu imamo nedostatak pravne osnove. Mi ne možemo procijeniti postoji li politička i pravna potreba za takvom razmjenom podataka među državama članicama. Hvala vam. Hvala vam gospodin Vjevorovski, hvala vam gospođo Debol. Hvala vam lijepa na ovoj suradnji. E, meni je jako žao zbog svih ovih poteškoća koje smo imali sa uspostavljanjem e, veze i održavanjem e, stabilne veze. Međutim, postoji samo ograničeno vrijeme, postoje još neka otvorena pitanja i smo prekoračili predviđeno vrijeme, E, međutim, moramo se pozabaviti i, o, e, i sa dokumentom za višegodišnji program Europola za razdoblje od 21. i 23. To je višegodišnji e, dokument i molio bih gospođu Debole da se osvrne na to pitanje, ali ne više od pet minuta tu računamo i e, na to da će nam prevoditelji izaći u susret. Molim vas, gospođo De Bol, nemojte prekoračiti pet minuta, a molio bih članove koji imaju pitanja da ih dostave u pisanom obliku. To je nešto što ćemo odraditi u sklopu ovog prvog dijela sastanka, a nastavak je u 5 sati kada ćemo se baviti borbom protiv desnog ekstremizma i terorizma. Gospođo Debol, izvolite. Ispričavam se, gospodine Aguilar. Postoji još nešto? Čujete li me? Um, first on the multi Hvala što se tiče ovog godišnjeg programskog razdoblja od 2021. do 2023. godine. Strategija Europola služi kao osnova za taj dokument. U pod prethodnom točkom dnevnog reda sam vam rekla koja su najnovija zbivanja vezano uz strateške inicijative i moramo analizirati ustroj agencije. Treba nam optimalna raspodjela resursa. Ja sam uspostavila jedan odbor za upravljanje strategijom koji ima nadležnost za Europski centar za financijski i gospodarski kriminalitet. Također su uvedene neke promjene u smislu organizacije i ustroja. Imamo novu jedinicu za koordinaciju i jedinicu koja se bavi oružjem i zloporabom droga. Europska mreža je dala doprinos pripremi drugog e, dokumenta za inovacije u unutarnjoj sigurnosti Europske unije, a u našoj upravi za upravljanje smo pokrenuli strategiju e, za jedinicu za vanjske odnose. Nadalje osnažujemo još tri operativna centar za e, kibernetički kriminalitet, za ozbiljni i E, organizirani kriminalitet i još jedan centar. Naš pristup koji se tiče ciljeva mi je također vrlo dobar i istovremeno smo započeli s radom na uspostavi središnje platforme za prijave terorističkog sadržaja na internetu Vanjska strategija e, za razdoblje 2020. do 2024. godine, dakle provedba te strategije će biti pod utjecajem krize ove pandemije. Uzeli smo u obzir i moguće buduće promjene pravne osnove što bi trebalo otvoriti mogućnost za nove oblike suradnje s privatnim partnerima Pokušali smo snažiti suradnju s vanjskim partnerima, to ćemo učiniti kroz sljedeće razdoblje i to će biti obilježeno jednim e, multidisciplinarnim pristupom. Predviđa se i osnažena suradnja sa Zapadnim Balkanom, sa zemljama obuhvaćenim istočnim partnerstvom, a e, sjevernoafričke zemlje također su za nas i dalje prioritetne. Sudjelujemo u četiri e, prioriteta sa DigiNear i odlučili smo sudjelovati i u nešto što u tome s obzirom da to utječe, da je to spada u naše osnovnu djelatnost i ne utječe na odluku iz svibnja 2019. Da kako Ujedinjena kraljevina i zemlje koje su koje surađuju sa Schengenom isto tako su važne, posebno je važna suradnja sa susjednim zemljama i vrlo nam je važno da imamo snažnu prekoatlantsku suradnju sa SAD-om, Kanadom, Australijom i Novim Zelandom. Ovime se prekida prijevod iz hrvatske kabine. Cooperation with the Asian partners is more relevant than ever and Europol will follow the guidance of the EU and the management board